Well, hello everyone. Uh, let's move to the voting session. Dobar dan svima. Krećemo s glasanjem. Imali smo zanimljivu raspravu o ciljevima održivog razvoja. Saznali ste da e, činimo sve uzalud u odboru Envi jer se klimatske aktivnosti ne može mjeriti. Baš mi je žao što niste bili ovdje, neki od vas, jer smo razgovarali o tome što smo učinili u proteklih pet godina. Mogli ste što šta naučiti. U svakom slučaju, sada trebamo glasati. Pokušat ćemo usvojiti prijedlog za rezoluciju o oprašivačima. Kompromis 1. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 50 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 49 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. 56 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64. Dobro. Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. I to velikom većinom. Pogriješila sam. 65. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 66. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. 86 za, protiv, suzdržani, odbija se. 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za,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 107 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 108 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 109 za, protiv, suzdržani, provjera. 109 otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 111 za, protiv, suzdržani, odbija se. 110 za, protiv, suzdržani, odbija se. 112 za, protiv, suzdržani, odbija se. 113 za, protiv, suzdržani, usve se. 114 za, protiv, suzdržani, odbija se. 115 za, protiv, suzdržani, usve se. 116 za, protiv, suzdržani, odbija se. 117 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1 za, protiv, suzdržani, usvaja. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6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 usvaja se, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, provjera 15. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno s dva glasa razlike. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. 19 za, protiv, suzdržani, provjera. 19. Otvoram glasanje. Jezična izmjena.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 31 se usa, 32 za, protiv suzdržani. Prihvaća se. 34 in favor, against, abstentions, check 34 za, protiv suzdržani. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje, odbijeno, dva glasa razlike, 35 za, protiv, suzdržani, EPP, jeste za, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. Konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasanje. I want to say hello to a group of visitors. Oh, the vote is uh, adopted. Usvojeno. Imamo skupinu posjetitelja iz Nizozemske. Dobrodošli. Nadam se da će vam aktivnosti Envija biti zanimljive i ugodno iskustvo. A sada nastavljamo s glasanjem. Glasat ćemo o izvješću u obliku amandmana o uspostavljanju instrumenta za predpristupnu pomoć. Krećemo sa 19. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 21 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 25 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 26 za,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 o omogućivanju digitalne preobrazbe zdravstvene skrbi na DSM-u, osnaživanju građana i izgradnji zdravijeg društva. Krećemo 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani. EPP je za. Usvaja se. 33. Za. Protiv? Suzdržani. Usvaja se. 34. Za protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se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 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 za, protiv, suzdržani, provjera 62. Otvaram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68 za, protiv, suzdržani, odbija se 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 72 za, protiv, provjera 72. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 74. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 75. Za protiv, suzdržani, usvaja se 76 za, protiv, suzdržani, odbija se 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se 78 za, protiv, suzdržani, odbija se 79 za, protiv, suzdržani, odbija se 80 za, protiv, suzdržani, odbija se 81 za, protiv, suzdržani, usvaja se 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, odbija se. 85 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 86 za, protiv, suzdržani, odbija se. 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. 92 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 za, protiv, a 94 tu mi piše duplo V, withdrawn, povučeno. Ivo Bele, 94. Tako da sada glasujemo o 95. Dakle, 95. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 100. Za, protiv, suzdržani, suzdržani, usvoja se. 101 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 102 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 103 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. 105 za, 105 pa 106 zajedno. Za, protiv, usvojeno. 107 za, protiv, usvojeno 108 za protiv suzdržani odbijeno 109 za protiv suzdržani odbijeno 110 za protiv suzdržani odbijeno 111 e, za protiv suzdržani usvojeno 112 za protiv suzdržani usvojeno 7 za protiv suzdržani odbijeno 8 za protiv suzdržani usvojeno, razmatra se. 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, EPP za, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, provjera 16. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. 22 za i 22 protiv. Odbija se. 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se 18 za, protiv, suzdržani odbija se 19 za, protiv, suzdržani usvaja se 20 za, protiv, suzdržani usvaja se 21 za, protiv, suzdržani usvaja se 22 za, protiv, suzdržani usvaja se 23 za, protiv, Provjera. 23. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 24. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 26. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 27. Tko je za, protiv. ECR je glasovao i za i protiv. Znači protiv ste, onda se odbija. 28 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 tko je za, protiv, provjera. 29, otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje i odbija se. Ja sam krivo izračunala. 30 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 31 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 2 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 3 tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Četiri tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šest tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Završno glasovanje elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. I usvaja se. Time smo zaključili glasovanje. I dalje imamo nacrt mišljenja o parlamentarnom nadzoru, a isto tako imamo i razmjenu gledišta utjecaju zračnog prometa, a imamo isto tako i razmjenu gledišta s doktorom Tedrosom. Inzistiram na tome da dođete i nešto čujete o globalnom akcijskom planu za zdravlje Svjetske zdravstvene organizacije. Nakon toga ćemo vani imati mali domjenak. I Thank you very much. Inzistiram na vašoj prisutnosti i hvala vam. Sada prelazimo na sljedeću točku, a to je provedba pravnih odredbi iz zajedničke izjave kojom se jamči parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama. Ovdje ćemo razmatrati nacrt mišljenja. Gospodin Belet i izvjestitelj, izvolite. Hvala. Ispričavam se zbog glasa, malo sam prehlađen. Kao što znamo, Odbor za ustavna pitanja, odnosno pitanja temeljnih ugovora, se bavi zajedničkom izjavom i pravnim odredbama koja su povezana s parlamentarnim nadzorom nad našim agencijama. Naravno, to je važno pitanje za naš odbor, budući da smo mi nadležni za pet agencija. Za kemikalije, EKA, zatim za okoliš, EA, Agencija za lijekove, EMA, Europski centar za prevenciju bolesti i Europski ka agencija za sigurnost hrane. Dakle, pet važnih agencija. I parlamentarni nadzor tih agencija je u nadležnosti ovog odbora. Dakle, važno je da mi iznesemo mišljenje i predstavimo ga odboru EFKO. Naše kolege iz tog odbora su prikupile informacije o tome kako svi e, parlamentarni odbori e, nadzoru agencije mogu vam e, dati odgovore tih odbora za odbor EFKO, odnosno za njegovog predsjednika gospodina Šoflena. Tu se analizira kako zajednička izjava iz 2012. godine, znači stara već šest godina, kako ona funkcionira. I isto tako je povezana s preporukama za buduću viziju parlamentarnog nadzora nad agencijama s obzirom na e, zakonodavne procese koji su u tijeku. Prije svega mislim na opći zakon o hrani te na e, izvješće gospođe Zomer. Dragi kolege, dragi draga predsjedavajuća, u nacrtu mišljenja za Envi ja sam se utročio na ova pitanja koja su važna za naš odbor, ali isto tako i na određena proračunska pitanja, na to ću se vratiti. Prije svega, govorimo o nadzoru, govorimo o upravljanju unutar upravnih odbora tih agencija predstavnici parlamenta naravno igraju važnu ulogu u upravnom odboru i u nadzoru nad tim agencijama. Imamo predstavnike za četiri od pet agencija, osim kad je slučaj o EFSI, uvijek imamo tamo e, dva predstavnika u upravnom odboru. kad je riječ o EFSI, E, sastav upravnog odbora određuje komisija i taj popis se šalje Europskom parlamentu. Ali o tome se zapravo e, govori i u izvješću Zomer gdje se govori među ostalim i o pitanju upravljanja agencijom EFSA. Kao što navodimo u svom izvješću, mišljenja smo da zajednička izjava iz 2012. godine e, ne bi trebala navoditi koliko članova parlamenta bi trebalo biti u upravnim odborima agencijama, već bi o tome trebao zapravo odlučivati parlament. Htio bih samo se nadovezati na tu, primjen, na tu primjedbu da nam je e, potrebna dobra ravnoteža između odgovornosti i nadzora, a pritom ne smijemo ugroziti autonomiju agencija za koje smo odgovorni u nacrtu mišljenja mi jasno govorimo da držimo da predstavnici parlamenta imaju važnu ulogu u upravnom odboru, te držimo da zajednička izjava iz 2012. godine ne smije e, nametati broj članova iz parlamenta u tim agencijama. Dakle, dva pitanja. Jedno pitanje se odnosi na upravljanje, a drugo pitanje odnosi se na lokaciju agencija. Svi se dobro sjećamo što se dogodilo s EMOM, zbog znamo da će se preseliti iz Londona u Amsterdam, znamo što se dogodilo i znamo da parlament nije bio uključen, moramo jasno navesti u ovom izvješću da se ne slažemo s time. Naravno, e, izvjestitelj, kolega Lavija, je napravio izvješće o tome i mi smo zapravo kopirali ono što e, stoji u tom izvješću i mislimo da je to važno uvrstiti ovo izvješće u izvješću Lavija. Mi smo jasno izrazili žaljenje, a to je usvojeno na plenarnoj sjednici, što Europski parlament i naravno mi kao e, predstavnici građana nismo bili uključeni u odabir e, novog sjedišta EME. U izvješću također e, govorimo o odlukama, o lokacijama, jama agencija sada i u budućnosti bi se trebale donositi u okviru redovitog zakonodavnog postupka, a da se pritom potpuno poštuju e, nadležnosti e, su zakonodavstva, u ovom slučaju Europskog parlamenta. E, I to se, to se trebalo provoditi i u slučaju odabira novog sjedišta agencije EBA i EMA i EME. E, podsjećam na zajedničku izjavu iz 2012. godine Zajednička izjava izrekom navodi da lokacija agencija spada pod nadležnost vijeća. To moramo potvrditi, ali s druge strane zajednička izjava nije pravno obvezujuća. Drugim riječima, Europski parlament inzistira da kad će se u budućnosti birati sjedišta agencija, da će se koristiti revidirana procedura, da se ne primjenjuje ova koja se koristila za EBU i EMU. Htio bih samo još dodati da pozivamo komisiju i naglašavamo da komisija do travnja iduće godine, znači za manje od pola godine, treba osigurati e, dubinsku analizu provedbe zajedničke izjave zajedničkog pristupa, zajedničkog pristupa e, e, upravljanju decentraliziranim agencijama. Dakle, potreban je novi međuinstitucionalni sporazum između koji uključuje parlament i vijeće. Očekujemo kao što sam već e, rekao, kao što sam naveo u točki tri mišljenja, očekujemo da se nadležnosti parlamenta u potpunosti poštuju kad je riječ o lokaciji ili preseljenju agencije. Kao što sam već rekao, to je već navedeno u izvješću Lavija koje je prije par tjedana usvojeno na plenarnoj sjednici i mislim da je prikladno da se to ponovi i u ovom izvješću. Treća točka, osim upravljanja i lokacije, tu je i točka koja se odnosi na sukob interesa, dakle to je očito. Kad govorimo o nadzoru i kad govorimo o upravnom odboru, zajednička izjava iz 2012. godina se, se može, može poslužiti kao koristan instrument da se pojednostavne mehanizmi za nošenje s sukobima interesa kad govorimo o tome tko u parlamentu predstavlja, ko u agencijama predstavlja parlament, mi moramo e, analizirati i sprečavati moguće sukobe interesa i zato smo napravili ovaj nacrt mišljenja, a zajednička izjava koja će uključivati e, parlament, e, komisiju i vijeće može biti koristan alat da se osnaže i pojednostavne instrumenti za sprječavanje sukoba interesa. Ne možemo govoriti o samim agencijama, to nije glas, dakle mi ne možemo govoriti o agencijama, a da ne spomenemo proračun. To treba uzeti u obzir u okviru proračuna za iduću godinu i u okviru VFO-a, ali naš je zadatak da to spomenemo i u okviru ovog izvješća. Naglašavamo da u slučaju proračunskih odluka vezanih uz decentralizirane agencije da moramo uzeti i specifičnosti i radno opterećenje tih agencija kako mogući proračunski rezovi se ne bi mogli primjenjivati na isti način za sve jer proračun utječe na način upravljanja agencijom i naravno to može imati važne posljedice e, po upravljanje agencijama, tako da mislim da je prikladno da se to naglasi u ovom mišljenju. I zadnja stvar koju bih htio naglasiti je sljedeće. Mi mislimo da nova, novi klimatski e, prioriteti, prioriteti vezani uz održivost. Dakle, ti novi e, zadaci su vezani uz e, programe pojedinih agencija, prije svega uz Agenciju za okoliš. Ta agencija ima puno novih e, zadaća u okviru novog VFO-a i mislim da to treba uzeti u obzir kad govorimo o proračunskim aspektima. Evo, to bi bio sažetak glavnih elemenata nacrta mišljenja i to su elementi koje želimo poslati e, odboru EFKO, ali naravno otvoreni smo za vaše sugestije i prijedloge. Hvala. Hvala Ivo. Sada e, predajem riječ iz u slijeni. Prva je gospođa Borzan. E, najprije bih se htjela zahvaliti kolegi Beletu na kvalitetnom izvještaju. Moram reći da podržavam e, smjer i stavove koje je e, zauzeo. E, situacija oko preseljenja Agencije za lijekove i Agencije za banke je zapravo ogolila neke od problema koji postoje u odnosima parlamenta i drugih dviju institucija kada, je u pitanju, kada su u pitanju agencije Europske unije. Procedura koja je korištena i e, e, konačna odluka bacanjem novčića zapravo ne idu u korist imidžu i demokratičnosti europskih institucija. No, e, treba biti pošten i reći da je mjesecima prije samog glasanja bilo poznato da će se stvari upravo ovako odvijati. Protokoli su objavljeni u lipnju, glasanje je bilo krajem godine niti jedna e, država članica se nije javno pobunila. E, također smatram da je i parlament trebao ranije protestirati no vjerojatno je bolje ikad nego nikada. E, tijekom trijaloga o preseljenju ovih dviju agencija eme i ebe od vijeća smo dobili pismenu izjavu da se u ovom slučaju radilo o izvanrednim okolnostima te da su procedure E, da se ovakve procedure u budućnosti više neće koristiti. E, da bi to osigurali, e, parlament se u budućnosti mora uključiti na samom početku procedure smještanja agencija i ako vidimo da stvari idu krivim putem moramo odmah reagirati. Nadalje, činjenica da principi geografskog rasporeda i stavljanja agencija u nove članice nisu niti minimalno poštivani je e, po mom mišljenju problematična. Francuska i Nizozemska i jedna i druga već imaju nekoliko agencija, a s druge strane postoji nekoliko država članica koje nisu domaćin niti jednoj europskoj agenciji. E, zaključno, e, ima još nekoliko područja u kojima je potrebno dobro analizirati zajedničku izjavu i kao i njezinu primjenu E, stoga ću s velikim zanimanjem pratiti e, što će komisija napraviti do travnja sljedeće godine. Hvala. Hvala, gospođa Ris. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Naš izvjestitelj e, je istaknuo stajališta s kojima se u potpuno slažem. E, on inzistira na pitanju lokacije, lokacija agencija. On govori e, o, tome u točki 2, 3 i 4. Brexit i e, pregovori vezani uz Brexit su nas suočili sa stvarnošću, a ona je prilično ozbiljna kad govorimo o agencijama. Europski parlament je na neki način e, doveden pred e, svršen čin i na neki način e, tu, je, tu su i zaposlenici tih agencija koji su se našli u središtu tog procesa i to je isto tako dakle vezano uz odabir nove lokacije EME i EBE. Kad je riječ o zadnjem primjeru datuma, Evo, pročitat ću. E, transparentna i iskrena suradnja. Dakle, to je predviđeno kad govorimo o suradnji naših institucijama. Dakle, to stoji u zajedničkoj izjavi i ovakve izjave, dakle, ova izjava iz 2012. godine nas je e, dovelo u ovu situaciju. Na neki način smo si pucali sami u nogu. Zapravo je gospođa Borzano o tome e, govorila. E, sve ovo e, kronika najavljenog poraza. Ja sam bila izvjestiteljica u sjeni za ALDE, dakle u trijalogu u pregovorima s vijećem vezano uz EMU. E, kad je riječ o nacrtu, e, mišljenj, nacrtu mišljenja gospodina Beleta, e, sa žaljenjem izražava takvo stajalište. Iz, dakle, revizija će se dogoditi od travnja iduće godine. To je minimalno rješenje koje je pronađeno nedavno sa vijećem kako bi se, kako bi se riješilo ovo pitanje sjedišta. Međutim, bila je isto tako analiza obavljena 2013. i 2014. godine. Šta se onda to novoga ima reći? Što će to komisija novoga reći? Dakle, neće se raditi revizija, naprosto će se prepisati zajednička izjava. I trebamo e, natjerati e, vijeće da poštuje temeljne ugovore e, i ono što nam ne treba su nove analize, već ono što nam nedostaje tijekom trijaloga je angažman vijeća u reviziji zajedničke izjave. A oni zapravo stalno traže neke nove analize. Mislim da je e, tekst gospodina Beleta odličan e, temelj. E, ja ću ga možda malo osnažiti dodatnim sugestijama, ali bitno je da to ne ostane samo wishful thinking. Bitno je da mi trebamo sada natrati vješće da poštuje odredbe temeljnih ugovora. Hvala. Uvjerena sam da će kol kolege pokazati mišiće. Evo gospodine Beleto to dolazi od dame. Ta ponuda dolazi, e, da se pokažu mišići, dolazi od jedne dame. Vidim da se drugi izvjestitelji nisu e, javili za riječ, ali pozivam druge zastupnike da se jave za riječ. Gospođa Grostet je prva. Hvala gospođo predsjedavajuća. Prije svega, e, ja se naravno slažem s Ivom Beletom vezano uz sve što je rekao vezano uz upravljanje. Kad je riječ o preseljenju EME, jasno je da je taj postupak nešto što nas doista može iznenaditi. Doista imamo osjećaj da su se države članice međusobno dogovorile i parlament je samo shvatio da ima stajalište, ali je bilo prekasno i to je šteta, to treba spriječiti u budućnosti. općenito govoreći, e, treba više transparentnosti i organizacije e, kad se radi o postupcima preseljenja agencija. Ne slažem se e, s onima koji su govorili o geografskim kriterijima, odnosno o geografskoj distribuciji. Mislim da nije tu problem. Potrebni su precizni kriteriji i unaprijed ih treba definirati sukladno potrebama dotične agencije i sukladno interesu usluge, usluga odnosno službe i e, mislim da to ne smije biti rezultat netransparentnih dogovora država članica. Dakle, jako je važno da se unaprijed definiraju jasni e, kriteriji ali mislim da geografska raspodjela agencija e, nije, lokacija agencija nije najbolje rješenje. Mislim da treba uzeti e, u obzir interes e, zajednice, a ne međuvladini interesi. Kad je riječ o preseljenju, politički i demokratski nadzor nad agencijama je ključna tema. Broj agencija se povećao, njihove nadležnosti i zadaće su sve brojnije, stručnost E, to što rade vrlo stručan posao ne znači da ne, da, da, da ne moraju imati demokratski legitimitet. Trebamo im omogućiti da rade, rade svoj posao u najboljim mogućim uvjetima. I zapravo ekspertiza agencija e, mora ponovno osvojiti povjerenje naših građana. Jer nažalost, kad je reč o nekim agencijama, e, povjerenje građana je zapravo nestala. Hvala. Uh, Hvala, gospođo Grostet. Javlja li se netko drugi za riječ? Ako ne, onda predajem riječ komisiji. Gospodin Klaus, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Htio bih odgovoriti na neke izjave izvjestitelja i članova odbora. Na početku bi samo općenito htio reći da komisija definitivno drži da zajednički pristup i dalje pruža odgovarajući okvir za upravljanje agencijama. Dakle, općenito govoreći. Dakle, mi ne vidimo potrebu, ali to nije, nisam to ni čuo ovdje u odboru, da je potrebno u potpunosti izmijeniti taj pristup. Kad je riječ o parlamentarnom nadzoru nad agencijama i pitanju o e, sustavnom e, sustavnoj zastupljenosti e, parlamenta u upravnom odboru agencija. Htio bih vas podsjetiti da parlament danas ima nekoliko sredstava i instrumenata da vrlo djelotvorno učinkovito vrsti vrši nadzor nad agencijama. E, tijekom proračunskog postupka, ali isto tako i putem postupka davanja razrišnice. I u bilo kojem trenutku e, mogu parlament može poznati, pozvati ravnatelja agencija e, u odbore parlamenta i razgovarati s njima o bilo kojoj temi koja vas zanima. Dakle, to znači da parlament može biti zastupljen u upravnom odboru agencije i kaže se tamo gdje je to prikladno. Evo, sad ću vam dati e, primjer koji najbolje ilustrira što to zapravo znači. Evo imate e, Agenciju za intelektualno vlasništvo Kanteu. U potpunosti e, se ta agencija financira na način da ne podliježe parlamentarnom e, nadzoru. Međutim, parlament i tu ima svog predstavnika e, i ima drugi alat, odnosno instrument da za vršenje parlamentarnog nadzora. Kad je riječ o procedurama za preseljenje EME i EBE, prije svega htio bih reći da komisija je sretna što e, sada su stvari u pravnom smislu jasne to je važno za te agencije i njihove zaposlenike. Komisija je naravno u potpunosti svjesna na koji način parlament doživljava obavljanje, odnosno provedbu tog postupka. Da bismo olakšali uh, kompromis među parlamenta i komisija, komisija je pristala napraviti uh, napraviti izvješće o zajedničkom, provedbi zajedničkog e, pristupa do travnja iduće godine. neki od vas su rekli da će to biti samo opis onoga što se činilo do sada i ne znači da se putem ovog izvješća e, riješiti kontroverza između parlamenta i vijeća. E, svi znate da vijeće i dalje inzistira na tome da je to u njihovoj nadležnosti. Tako da komisija nije zapravo problem. To radi se o problemu između parlamenta i vijeća. Kad je riječ o e, pitanju sukoba interesa, samo bih htio reći radi vaše informacije da komisija trenutno revidira okvirnu financijsku uredbu, znači okvir za financijsko upravljanje agencijama. Komisija je nacrt dala parlamentu, dakle parlament je vidio što će pa, e, komisija u obliku delegiranog akta uskoro usvojiti, dio revizije i osnaživanje već postojećih mehanizama za sprečavanje sukoba interesa i ta, to tako što će se proširiti pravila za sprečavanje sukoba interesa na sve članove upravnog odbora, odbora e, dakle čak i kada zaposlenici i na slučajeve kada zaposlenici agencija pružaju usluge e, klijentima, primjerice gospodarskim subjektima i naknade koje su vezane uz to. Na kraju pitanje proračuna i odgovarajućih financijskih sredstava za agencije. O tome se trenutno razgovara i pregovara. Svjesni ste novih prijedloga za nove FO. Polazište za komisiju za definiranje omotnice za agencije je stabilnost, nominalna sigurnost a 2020. godina će biti referentna godina, polazišna godina. To vrijedi za sve agencije, a naravno postoje određene specifične situacije koje su uzete u obzir u smislu novih zadaća e, koje se e, pripisuju agencijama s obzirom na novo zakonodavstvo koje se uvodi, tako da će tu doći do određene diferencijacije za agencije komisija ne, ne predlaže, kao što je bio slučaj s prošlom VFF-om, da se preraspodjeljuju sredstva. Dakle, ovaj puta se to neće raditi, to nije u planu. I mislim da je već to dobra vijest za financiranje agencija. Hvala, evo, to je sve što sam htio reći u ovoj fazi. Hvala. Hvala. A sada gospodin Belet koji će i nam reći nekoliko zaključnih riječi. Hvala gospodina, gospođa predsjedajuća, hvala komisiji. Mislim da možemo povući crtu i reći da postoji veoma široko slaganje o tome što želimo konkretno reći u ovom e, prijedlogu mišljenja i poslati kolegama u Slažemo se što se tiče same lokacije, EBA i EMA, vidjeli smo, dakle, tako što ne smije se ponovo dogoditi. Rekla je i gospođa Borzan, dakle, praktički bacanje novčića i sve ovo drugo što su rekli i drugi. Naravno, moramo postaviti visoke kriterije. Kriteriji moraju biti dobro definirani kako bismo izbjegli upravo takve situacije koje izazivaju žaljenje. Ne mogu se stvari rješavati tim tipom žrijeba. Znamo svi da se misli između ostalog na preseljenje iz Londona u Amsterdam. Gospođa Rees je između ostalog govorila i o izjavama koje treba preformulirati. Ne radi se samo o jednostavnoj reviziji, nego o izmjeni teksta iz početka. Treba tu eh, i snažno, odlučno reći neke stvari. Gospođa Borzan je također spomenula dubinsku analizu kao i druge kolege, koja je nužna u ovom slučaju. Komisija je tu pošteni posrednik između parlamenta i vijeća. Tako da tu treba postaviti visoko iljeticu ambicije. Analiza mora biti dovršena, nadamo se, do travnja. Što nije lako, to smo vidjeli i na temelju zajedničke izjave vijeće smatra da eh, mu je to prerogativ, a mi koji smo zakonodavci ne želimo tu ostati po strani, obzirom na situaciju, na Brexit, na prebacivanje ove dvije agencije, preseljenje. Ne želimo da se tako što ponovi. U svakom slučaju od komisije očekujemo da pokaže određenu ambiciju u samoj analizi. To su glavne teme koje su se iskristalizirale. U svakom slučaju veselim se amandmanima i hedodacima kolega, izvjestitelja u sjeni. Nama je naravno u interesu postići dogovor koji će biti čim je širi mogući. I to ne samo odnosno na kolege iz Afka, nego i na druge institucije. Kako bismo osnažili i vlastito stajalište. I tu moramo biti snažni. Hvala. Hvala svima. Hvala što ste doprinjeli ovoj raspravi. Sada imamo dakle rok 22. studenog u 11, dakle 21. i 22. ćemo imati glasanje na odboru 21. i 22. siječnja. A sada iduća točka dnevnog reda. To smo na zahtjev zelenih dodali dnevnom redu. Razmjena stajališta s komisijom o e, e, učinku zrakoplovnog prometa koji se ne tiče CO2 emisije. Imajući pritom na umu do 1. siječnja i iduće godine komisija mora dakle predstaviti dubinsku analizu tih učinaka i tu će doći i do prijedloga o tome što učiniti po pitanju istih učinaka, kako ih e, najbolje kompenzirati. I to na traženje, dakle, Europskog parlamenta, uredba 2392 iz 2017. Imamo dakle i relevantno izvješće u kojem se kaže upravo to, konkretno u članku 30. A sada bismo rado od komisije čuli komentare na tu temu. Nakon toga otvorit ćemo raspravu. Tu je gospođa Vijas Polido iz komisije. Izvolite, imate riječ. Hvala. Mnogo vam hvala i na početku da kažem riječ dvije o sebi. Ja sam Flordias Polido, ja sam E, šefica e, relevantne jedinice, dakle u e, komisiji i u našoj glavnoj upravi upravo za ova pitanja. Ovo je prvi put da imam priliku s parlamentom podijeliti stajalište svog ureda u ovom odboru. Nadam se bliskoj suradnji i u buduće, obzirom na to da sam upravo ja zadužena za pitanja koja se tiču okoliša i klimatskih promjena na području zrakoplovnog prometa. Jučer smo u ovoj istoj prostoriji slušali raspravu o, o Korsiji u istom ovom odboru. Na početku da podsjetim da je Europska unija veoma ambiciozna po pitanju klimatskih promjena, a to znači i zrakoplovni sektor. Znamo da je to unutar ETS-a još 2012. godine taj sektor i znamo da na međunarodnoj razini činimo mnogo toga kako bismo e, progurali dakle, propulzivna pravila u okviru korsija. Emisije CO2 za ovaj sektor su između 2 i 3 posto globalni, globalne razine emisije CO2 zbog ljudskih e, aktivnosti, no isto tako znamo da CO2 nije jedini tip emisije koji negativno utiče na klimu. Ovo što smo nazvali emisije koje nisu CO2, između ostalog ENO, ugljični oksid i slično, e, sumporni oksid, možemo tu dakle čitav niz drugih tvari spomenuti i čestica u tom kontekstu. Imamo dakle čitav niz emisija koje nisu povezane s CO2, a na koje Europska unija mora obratiti pažnju. Već sam rekla, dakle CO2 između 2 i 3 posto što se tiče emisije na globalnoj razini, udio je između 2 i 3%. NOx emisije iz zrakoplovnog prometa su 7% e, okupnih dakle, emisije Europske unije. U svakom slučaju, sasvim jasno da postoji problem koji moramo riješiti i to je ono na umu. Nakon CO2 i nakon NOX imamo dakle e, chemtrailove i cirusa, to je E, sljedeći značajan učinak s kojim se e, moramo uhvatiti u koštac koji ima značajan učinak na klimatske promjene. Ali za razliku od emisije CO2, što se tiče znanstvenog razumijevanja ovih drugih emisija, e, tu smo možda nekoj srednjoj prema niskoj razini. Sve je obavijeno velikom neizvjesnošću, iako je jasno da su neke stvari u tijeku, kad kaže da postoji neizvjesnost, znači i sami razmjeri učinka, a isto tako i učinak u smislu grijanja ili hlađenja u zrakoplovnom prometu. Mnogo je stvari još nejasno, a to još više dolazi do izražaja kad e, govorimo dakle o cirrus oblacima, kentelovima i e, dakle različitim tipovima kumusa općenito u e, zrakoplovnom prometu. Međutim, ništa od tih tema nije jasno. U ovom prvom slučaju znamo neke stvari, dakle o energetskoj učinkovitosti i održivosti, na koji način to može doći do direktnih e, učinaka i na jedan i na drugi tip emisije. Što se ovog trećeg tipa emisije tiče, postoji tenzija najučinkovitije moguće letenje, dakle kako bi se smanjilo sagorijevanje e, goriva i CO2 emisija suboptimalnim rutama, kako bi se dakle umanjilo do maksimalne mjere samo formacija chemtrailova. Svi dokazi ukazuju, međutim, da su to kratkoročni učinci, a CO2 ostaje u atmosferi stotine i stotine godina, stoga je teško dakle opravdati dalje sagorjevanje goriva kako bi se izbjegli chemtrailovi. Znamo da zrakoplovni sektor ima između ostalog i učinak na ljudskog života i zdravlje. U tom smislu najvažnije emisije su zapravo čestice, dakle e, e NO i drugi tipovi spojeva. Međutim, veoma je teško utvrditi dakle, koja je tu konkretna spona na lokalnu razinu zrakoplovnog prometa i na raspolaganju je veoma malo konkretnih studija gdje se pokušava uspostaviti neka procjena utjecaja tih emisija na globalnoj razini između ostalog i ono što se događa na veoma e, velikim visinama. Mi smo i na razini IK već poduzeli što šta. Oni reguliraju e, dakle, manje više sve emisije koje imaju utjecaj na okoliš. Posljednji standardi na razini IK usvojeni su prošle godine, 2017. i počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2020. godine a to dakle e, pokriva sve tipove emisija o, kojima smo ovdje govorili, isklju, uključujući tu i E, čestice ti su standardi e, već e, transformirani i pretočeni u europsko zakonodavstvo uredbom koji je dakle usvojila komisija i koja se primjenjuje od rujna ove godine i kao i dalje radi na izradi drugih standarda za nevolatilne čestice masa, konkretan volumen, broj, dakle sve to tiče se između ostalog emisija koje nastaju prilikom e, sljetanja i uzljetanja aviona. U svakom slučaju to ćemo vidjeti, biti normativno izraženo na razini IKA tijekom sljedeće godine. Kao što sam već spomenula, komisija ima obvezu izraditi izvješće o emisijama koje nisu CO2 do početka 2020. godine a ja mogu zajamčiti kako odboru, tako i parlamentu u cjelini da komisija već poduzima sve važne korake kako bi ispunila tu obvezu unutar zadanog roka. Uz izvješće bit će tu, kao što smo već spomenuli, ukoliko treba, ići će i e, prijedlog koji se odnosi upravo na te veoma važne teme. To bi bilo to od mene i e, s nestrpljenjem iščekujem vaša pitanja tijekom rasprave. Hvala. Hvala. Imamo dva govornika koja su se javila za riječ. Gospodine Liza, izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedajuća i hvala isto tako i gospođi iz komisije koja nas je izvijestila o ovim fenomenima. Moram reći da osjećam određenu iritaciju da je tu netko upravo iz te glavne uprave. Jer se zapravo radi o tome da smo mi razgovarali s glavnom upravom za klimu. Radi se između ostalo o klimatskim promjenama. I iz toga proističe moje prvo pitanje. Dakle, trebala bi se e, za ovo brinuti ona glavna uprava koja je u zakonodavnom smislu bila odgovorna za ovo još osme bio sam dakle iz u Sini i pratio sam razvoj zakonodavstva na ovom planu. To sam već tada rekao komisiji i moram e, reći da sam malo nemiran kad se uvijek ponovo govori o istoj stvari, a to je da ne na raspolaganju dovoljne znanstvene podatke, zar se komisija između 2008. i današnjeg dana nije potrudila da postigne određen napredak upravo na tom planu. Postavlja se pitanje vjerodostojnosti kažemo da imamo vodeću ulogu u smislu klimatskih promjena, ali e, eto, deset godina kasnije praktički smo tamo gdje smo stavili još 2008. Ne možemo sada još desetljećima, dakle, tapkati u mjestu po tom pitanju. Moramo poduzeti neke konkretne stvari. Radi se o čitavom nizu industrije Europske unije, koja će se doista morati pošteno potruditi, jer inače nećemo učiniti taj napredak. A znamo koji je zadatak pred nama. Stoga ne bih bio zadovoljan do 2020. i dalje pred nama stoji isti rezultat kao i danas i kao 2008. Nemamo znanstvene podatke. Jer kad bismo imali konkretnu bazu znanstvenih podataka, znanstveno temeljnih podataka, to bismo mogli poduzeti nešto. Postoje učinci, to nitko ne dovodi u pitanje, možda nemamo kvantificirati, međutim, vjerojatno postoji neka donja marža koja bi mogla biti temelj raznih analiza. A zašto nismo već do sada posegli za to mogućnošću, ne znam. Meni se čini da to u svakom slučaju nije prikladna metoda. Hvala, gospodin Eichhout. Vi ste na redu. Hvala komisiji na ovim podacima. Bar mi se čini da će komisija izraditi svoje izvješće do prvog srednja siječnja 2020. No, mi bismo rado čuli više e, o stvarima koje su vezane između ostalog i na pilot. Dakle, kakve konkretne korake možemo očekivati? Vremena nema mnogo. A ja imam osjećaj da komisija na neki način okljeva, a ne svačam zašto. Prvo, dakle, pitanje znanosti. Istina je neke od ovih e, kratkotrajnih e, tvari u njihovom slučaju, dakle, manje je jasan utjecaj na klimu nego jedna molekula CO2. Međutim, taj utjecaj, taj učinak postoji i sasvim je jasno da je zrakoplovni sektor sektor koji veoma mnogo doprinosi tome. To nitko ne dovodi u pitanje, već se radi o činjenicama. Želi li komisija sada reći da želimo stop? posto sigurno utvrditi, dakle, koji će biti utjecaj na oblake i ciruse, kako oksovi funkcioniraju na višim e, visinama u odnosu dakle na razinu emisije. Mi znamo dakle da postoji utjecaj na klimatske promjene i moramo nešto poduzeti. Stoga bi komisija mogla pročitati dakle posljednje izvješće IPCC o 1,5 e, stupnjeva. U tom izvješću znamo da se radi dakle o klimatskom panelu UN-a postoji dakle odjeljak o ovim kratkotrajnim tvarima i vrlo jasno tamo stoji, ukoliko ne riješimo to pitanje, nećemo postići cilj od 1,5 stupnjeva. Dakle, naprosto je nedopustiva situacija. Komisija govori dakle, o dugoročnoj strategiji za klimu gdje se govori 1,5 stupnjeva, a isto tako tapkamo u mjestu okljevamo po pitanju dakle, ovih plinova. I PCC vrlo jednostavno kaže, ako ne riješimo to, nema ispunjenja cilja od 1,5 stupnjeva. Moramo nešto činiti po tom pitanju. Mislim da je veoma važno da uvedemo distinkciju između svih ovih e, problema, jer vi ste tu, dakle sad sve to potrpali u isti koš s plinovima, međutim to su potpuno e, drugčije priče. Imamo studiju iz 2008. i već tu imamo dakle preporuke gdje se kaže dakle na koji način se treba nositi s tim stvarima. To imamo još od 2008. I već je tada parlament tražio konkretne korake, do čega nije došlo. Tražili smo. Ne želim to ponovno spominjati, ali vas pitam, jeste li pročitali izvješće 2008. I što ćete učiniti po pitanju tih preporuka, jer situacija je u svakom slučaju još hitnija, žurnija na što je bila tamo. A što se tiče chemtrailova i cirusa, da, tu postoji jedna situacija povuci potegni, međutim znamo da tu postoje veoma važni problemi, dakle na koji način dolazi do formacije cirusa. Što će komisija učiniti protiv tih veoma konkretnih mjera? A što se tiče e, čestica, Znamo da to ima veze između ostalog s i sa standardima za e, motore zrakoplova. To je sve činjenica i sada bih želio čuti što komisija kani poduzeti po tom pitanju, obzirom na to da se radi o različitim tvarima i oblicima i da znamo da učinci postoje. Jer ukoliko ćemo čekati da sve znamo baš 100%, čekat ćemo predugo, a onda možemo zaboraviti, kao što su GVA i PCC, novih 1,5 stupnjeva. Kao što je gospodin Liza rekao, e, stvari poznate još od 2008. godine i od tih 10 godina nije se napravilo ništa. Hvala gospodina eh, Eichhout, gospođe Guteland. Hvala gospođo predsjedajuća i hvala komisiji što je danas nama i što nam je predstavila ove stvari. Meni je drago što čujem da su se danas obvezali Enviju. Obvezali se da ćemo vidjeti da će u svjetlo dana uglati ova studija o učincima u zrakoplovnom prometu emisija koje nisu vezane na CO2. Da ćete učiniti sve što ste obećali do početka 2020. godine. No, također u ime vlastog kluba mogu samo ponoviti ovo što su rekli i moje kolege. Doista brine da se o tome ne govori više na razini komisije, o tome što se konkretno poduzelo. O tome se govori već deset godina, 2008. godine, ETS direktiva, već tada. Jasno je rečeno da učinci zrakoplovnog sektora moraju biti ublaženi do maksimalne mjere. I vidimo i ovo na što nedavno upozorava IPCC. I jasno je koje je važno toga da ispunimo obveze koje smo preuzeli u Parizu. I jasno je isto tako da time pokrijemo sve emisije koje doprinose globalnom zatopljenju. A što se tiče ove aktualne teme, između ostalog ovih kratkotrajnih vektora koji utiču na to, zbog čega komisija do sada nije učinila ništa po tome? Zašto ne postoji proces konzultacije koji je u tijeku sa stručnjacima, sa znanstvenicima, s dionicima? Jer e, taj rad traće dugo vremena i u svakom slučaju nije ozbiljan pristup rješavanju ove situacije. Te Zašto nije jasno koja glavna uprava komisije tu ima e, odgovornost? Čujem dakle što kažu druge kolege iz Envija. Jednostavno tu nema dovoljno ozbiljnosti. Vi ste se danas obezali na određene stvari, međutim nama treba više. I treba krenuti s konkretnim koracima. Hvala. A sada bih e, riječ ponovno prosjedila e, komisiji. Izvolite, gospođa Rijas Hvala i hvala vam na e, pitanjima. Kao prvo, jamčim svim članima parlamenta da je komisija jedinstvena institucija i glas kojim progovaramo je jedan glas. Ja sam danas ovdje u ime svoje glavno upreno i kolege iz e, Digi Klima su također sa mnom. Mi koordiniramo i usko surađujemo i na Korsi i na ovim pitanjima. taj je suradnja nešto što se odvija svaki dan. Nemojte da vas e, zbunjuje, dakle, što smo mi, dakle, istureni u ovom u konkretnom aspektu po ovom pitanju. To ne znači da će Digi Klima biti izostavljena iz svega ovoga, upravo je suprotno slučaju u praksi. Kao drugo, svačam da postoji pitanje vjerodostojnosti. Svačam da komisija e, nije izradila izvješće od 2008. godine, međutim to ne znači da je komisija sjedila skreštenih ruku i da nije činila ništa po ovom pitanju. Imamo izvješća o okolišu unutar observatorija za okoliš i jase. Posljednja Takvo izvješće objavljeno je 2016. godine, a sada upravo radimo užurbano na idućem, koji će uglati svjetlo dana početkom sljedećeg godina i tu ćemo imati dakle e, sve relevantne podatke o temama koje su danas na dnevnom redu. To je trend e, koji će se odraziti i u budućem radu. A on kraj izvješća obavljamo konkretne stvari, surađujemo si kao surađujemo se ASOM kao što sam već nije spomenula, kako bismo definirali standarde koji su nužni za hvatanje u koštac s ovim problemima. Znate isto tako da radimo na drugim strategijama za smanjenje emisija na svim ovim planovima ne samo CO2. Isto tako znate da europsko nebo vidimo kao jedinstven fenomen. Treba nam veća operativnost, treba nam, u, treba nam letovi koji će biti učinkovitiji emisije su povećale, međutim ne zbog toga dakle, što nema napretka u tehnologiji ili što e, zrakoplovni sektor nije poduzeo ništa, nažalost. Leto ima sve više i broj letova je u tolikom porastu da ne stignemo smanjiti emisije. Radi se o konkurentnosti, o rastu, o stvaranju radnih mjesta, to valje imati na umu u širem kontekstu. Ja ne kažem time da klimatska pitanja nisu najvažnija za komisiju nego samo kažem da s druge strane postoji i realnost, određene realne okolnosti. Čak i uz veoma naprednu tehnologiju, to možda neće biti dovoljno. Imamo i čitav niz drugih inicijativa, znate da imamo Clean Sky inicijativu. Pokušamo, dakle, poboljšati standarde, poboljšati tehnologiju i sprovesti to na konkretnom tržištu, čim je prije moguće. DJ Klima DG Okoliš i drugi glavne uprave koji su odgovorne za to nisu sami u tom radu. Komisija je u cijelosti predana poboljšanju rezultata na ovim pitanjima klijenskih promjena. Činimo sve što je u našoj moći. Svačam da izvješće treba očekivati tek za godinu dana i da neki od vas žele odgovore već danas. Međutim, teško mi je da budem eksplicitnije na što jesam jer između ostalog moramo skupiti na jedno mjesto svu relevantnu literaturu i to ne samo iz Europske unije, ne samo iz konteksta Klinska, ne samo iz obzora 2020, ne samo iz drugih e, europskih inicijativa, već na globalnoj razini. Moramo skupiti sva ta zdravstvena istraživanja na isto mjesto i tek ćemo za godinu dana zapravo znati kako je doista trenutna situacija u znanstvenoj perspektivi, te koliko visoko možemo dići ljestvicu vlaste ambicije u odnosu na konkretne politike. To nije tema za današnji sastanak. Nadam se da će biti još e, takvih rasprava u siječnju ili za godinu dana. U ovoj fazi jedno što mogu reći jest da je prerano reći hoće li komisija i, i izaći s novim e, prijedlozima po konkretnih politika ili ne. Još je 2018. imat će novi kolegi, imat ćemo novi sastav parlamenta nakon roka za izdavanje izvješća. Ja bih samo zaključila na sljedeći način. A reći ću još jednom. Da, svjesni smo što je parlament želio 2018. Mjere koje su tamo spominjane Većina njih govorila je o standardima. No, što se tiče dakle, ostalih aspekata, to je stvar nacionalnih nadležnosti, više no europskih. Moramo biti pragmatični u smislu toga što nam može ponuditi komisija. U svakom slučaju sagledali smo i sagledavat ćemo i dalje izvješće iz 2008. Međutim, u ovom trenutku ne mogu krenuti ni korak dalje od toga što sam vam upravo iznjela. Hvala. Thank you very much. That uh, concludes this item. And we have a couple of minutes before the arrival or the start of the exchange. Hvala. I u svakom slučaju sad prelazimo dakle na iduću točku našim e, razgovorima. U pet sati treba bi nam e, doći dakle e, E, predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije. Molim, sačekajte. Drage kolege i kolegice, čast pozdraviti glavnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije, doktora Tedrosa, koji je izabran na petgodišnji mandat. Odabrale su ga članice SZO-a u svibnju 2017. Prije toga bio je ministar vanjskih poslova u Etiopiji također je radio na pregovorima vezanim uz akcijskom agendom iz Adisa Abebe, a isto tako zagovarao financijsku potporu nužnu za postizanje ciljeva održivog razvoja. Jednako tako bio je etiopijski ministar zdravlja prije toga, a proveo je i sveobuhvatnu reformu zdravstvenog sustava. Nakon što je stupio na dužnost 2017. godine u srpnju, postavio je pet ključnih prioriteta za svjetsku zdravstvenu organizaciju. Univerzalnu zdravstvenu skrb, hitnu skrb, zdravlje za žene, djecu i adolescente, klimatske i okolišne aspekte zdravlja i preobražaj szo kao što znate, slavimo i godišnjicu Univerzalne deklaracije UN-a o e, ljudskim pravima. To je ključni dokument koji postavlja ljudska prava i na kojemu se temelje zakonski akti koji obvezuju na poštivanje ljudskih prava. Europski parlament je radio na instrumentima i politikama za promicanje ljudskih prava unutar i van EU-a kako bi pocrtali tu svoju dužnost i proslavili E, ljudska prava. Organizirali smo tjedan ljudskih prava u Europskom parlamentu, a dr. Tedros i njegovo izlaganje naš je doprinos putem Envija proslavi unutar Europskog parlamenta. Mi smo danas tijekom dana razgovarali o izvješću koje se tiče ciljeva održivog razvoja u EU i razgovarali smo o izvješću o praćenju 2018. godine te o stanju s provedbom različitih ciljeva. Mi smo ranije već razgovarali sa doktorom Tedrosom i rekao nam je da bi se posebno posvetio jednoj temi zbog koje i jest ovdje a on će vam sada o tome više reći. Ja bih vam sada rekla samo sljedeće. Želim naglasiti da će ova razmjena gledišta biti mogućnost da ostavimo u nasljeđe budućim zastupnicima EPA E, prijateljstvo između ovog odbora parlamenta i SZO-a te glavnog direktora. Nadamo se da će u sazivu sljedećeg parlamenta postojati i formalna e, inte skupina. Mi ćemo na e, kraju formalno i potpisati dokument o želji da se e, suradnja između EPA i SZO-a učini službenom. Na taj način će to partnerstvo započeti i nastaviti s djelovanjem u budućnosti. Bez daljnjeg odgađanja, gospodine Tedros, čast mi što ste ovdje. Hvala što ste došli i izvolite. Puno hvala. Hvala predsjednice. Hvala svim uvaženim gostima, dame i gospodo. Dobar dan svima. Hvala što ste me pozvali. Zaista mi je velika čast što sam ovdje pred vama u Europskom parlamentu. Naravno da nisam ovdje po prvi puta, već sam vas ranije posjetio i to je odraz snažnog partnerstva između Svjetske zdravstvene organizacije i EU-a. U proteklih nekoliko dana smo i tekako radili na produbljivanju odnosa između SZO-a i EU-a. Došlo je do velikog povećanja potpore EU-a SZO-u, a dogovorili smo se da svoj odnos dignemo na još višu razinu. Ja sam jučer e, razgovarao sa e, upravom EKO i Jučer sam na sastanku imao mogućnost razgovarati o globalnim temama sa Junkerom, povjernikom Mimica, E, vela i svim ostalim povjerenicima za ova pitanja. Zahvaljujem svima na uloženom trudu, vremenu i iskazanom povjerenju. Kao što znate, 2018. godina je vrlo važna godina za svjetsku zdravstvenu organizaciju. Salavimo svoj 70. rođendan, a obilježavamo i postojanje univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. I naš status i deklaracija govore o tome kako je zdravlje ljudsko pravo, a ne samo povlastica za bogate kroz godine je to pravo ušlo u međunarodno i nacionalno pravo. U mnogim zemljama postoji pravo na zdravlje i propisano je ustavom, a postoje i e, međunarodni protokoli i konvencije koje se tiču trgovine duhanskim proizvodima i zabrane nezakonite trgovine. Zatim imamo zakonski obvezujuće dokumente koji su vezani uz sigurnost. EU snažno podržava i multilateralne ugovore, a na potpori ovdje zahvaljujem. Najvažnije je to da pravo na zdravlje nije samo neka izvrsna ideja koja je mrtvo slovo na papiru. U proteklih 70 godina omogućila je to da se poboljša globalno zdravlje. Prije u proteklih 50 godina e, povećan je životni vijek, smanjio se mortalitet e, rodilja i djece, a isto tako iskorijenili smo gotovo dječju paralizu. Isto vrijedi i za malariju, sve je manje i manje slučajeva, a zbog cijepljenja je mnoge bolesti vrlo lako E, iskorijeniti. Mnogo je razloga za slavlje, no iako se uvijek borimo sa starim prijetnjama, javljaju se i nove. Klimatske promjene uvelike će utjecati na zdravlje, a antimikrobna rezistencija je nešto što e, potkopava e, razvoj modernih lijekova nezarazne bolesti poput srčanih e, bolesti, dijabetesa, e, oboljenja pluća, raka i duševna oboljenja sada su primarni uzročnik smrti uz to sve više i više prijete nam epidemije i slična hitna stanja. U proteklih mjesec dana SZO je reagirao na 47 hitnih slučajeva u 50 zemalja svijeta. Kao što znate, upravo moramo spriječiti širenje ebole u Demokratskoj republici Kongo, vrlo blizu granice s Ugandom. Od dana nas možemo reći da smo imali 300 do danas smo imali više od 300 slučajeva, no uspjeli smo spriječiti širenje ebole preko granice, a djelomično je to zbog toga što imamo na raspolaganju bolje alate za suzbijanje ebole nego ikad prije. Više od 32.000 ljudi primilo je cijepivo i to je jedan od razloga zašto se bolest nije šire proširila i to je jedan od razloga zašto smo broj oboljelih držali na tako niskoj razini. Do sada je 150 ljudi primilo e, lijek i to putem jednog od četiri vrste lijekova za terapiju. Imali smo više od 190 sigurnih pokopa, a radimo i na e, politikama zagovaranja komuniciramo sa više od 400 lokalnih vođa, a to je zato što smo se povezali sa vladom eh, Demokratske republike eh, Kongo koji uživa potporu iz SZO-a i drugih aktera. No, ovaj puta epidemiju puno teže obuzdati. To je djelomice zbog situacije na terenu. Imamo oružane snage koje redovito napadaju grad Beni a to je epicentar širenja bolesti. Pri svakom napadu virus pobjeđuje, širi se i osujećuju se naša nastojanja. Prije dva tjedna sam sa Jean-Pierre Lacrom i sa predstavnikom za e, mir UN-a izišao sam na teren i vidjeli smo kako se sve provodi. No, ima još više. E, napada. U petak je čak pogođeno sjedište našeg osoblja. Jedna od osoba tamo me je nazvala tijekom napada i ja sam čuo da pucnjevi odjekuju vrlo blizu te osobe. Osjetio sam strah tih ljudi i pitao što da učinim. Rekli su mi ne želimo otići, želimo samo veću zaštitu, želimo raditi svoj posao i želimo okončati um, ebolu. Mene je to zaista dirnulo. Svaki dan me nadahnjuju takvi ljudi koji riskiraju svoj život kako bi obranili pravo na zdravlje drugih i zaštitili njihove živote. To je ono što me puni povjerenjem i to je ono zbog čega vjerujem da uz potporu svih partnera možemo e, okončati tu bolest. Mislim da su zdravstvo i sigurnost dvije strane iste medalje. Najbolje šanse za promicanje prava na zdravlje imamo ako ćemo uložiti u jače sustave zdravstva. To nije ništa novo. Prije 40 godina smo rekli da je primarna zdravstvena zaštita ključna za postizanje zdravlja sviju. Svi znamo da gospodarska i politička stvarnost E, jest nešto zbog čega nismo ostvarili svoje ciljeve i vizije. Međutim, svijet se sada okupio i ponovno želi ostvariti istu viziju. Postavljeni su ciljevi održivog razvoja i između ostalog naglasak je stavljen na sprječavanje bolesti i zdravlje za sve. Međutim, za to je nužna stvarna politička predanost iz svih e, zemalja. A isto tako, globalna zajednica mora raditi na integriraniji način i povezano. Zbog toga SZO uz deset drugih međunarodnih organizacija želi izraditi globalni akcijski plan za zdravlje i dobrobit. Mi smo pokrenuli prvu fazu globalnog akcijskog plana. Možete i sami pogledati kako plan izgleda. Plan smo lansirali u listopadu u e, Beću a sljedeće ćemo godine imati sastanak na globalnoj razini o univerzalnoj zdravstvenoj skrbi. Ja zahvaljujem kancelarki e, Merkel koja je vodila inicijativu za globalni akcijski plan, a zahvaljujem i predsjedniku Gane i svim ostalima koji su nas podržali na međunarodnoj razini. Želimo sve usuglasiti, ubrzati i biti odgovorni. Što treba usuglasiti? To kako kolektivno djelujemo. Kao drugo, želimo ubrzati napredak i to tako da utvrdimo područja u kojima možemo vrlo brzo djelovati i ostvariti dobre rezultate vezane uz zdravstvene e, ciljeve održivog razvoja uključivo i financiranje. Kao treće, želimo preuzeti odgovornost i pratiti odgovornost svih ostalih. To uključuje donatore i partnere poput EU-a koji očekuju rezultate zbog resursa koje ulažu. Zato sam rekao, usuglasiti, ubrzati i biti odgovoran. Na tome se temelji novi akcijski plan. Na kraju krajeva. Mjerit ćemo uspjeh ne po broju napisanih izvješća, niti održanih sastanaka, niti iznosa novca koji ćemo uložiti, već po broju spašenih života. Djece, djeca koja prežive peti rođendan, žena koja može odabrati kada i s kime će zatrudnjeti, muškarac koji ne umire prerano zbog nezaraznih bolesti. Dakle, obitelji, zajednice i nacije su te koje mogu procvasti budu li zdrave i zbog toga produktivne. Naše uvjerenje da zdravlje nije povlastica bogatih, već pravo svih. U proteklih 70 godina vidjeli smo da to nije samo teoretski slogan. To je nešto što se može postići. Nigdje to nije više očito nego u Europi. U EU vidimo zemlje koje su uzor zdravstvene skrbi i univerzalne zdravstvene zaštite. Posebno pritom mislim na Dansku. Danska je prva uvela zdravstveno osiguranje već i za svoje studente 80-ih godina i kroz to je iskustvo i na mene ostavila dubok dojam postoji u Europi cijeli niz sustava pružanja različitih zdravstvenih usluga i, zdravstvene zaštite. Sve se temelji na pravu na zdravlje. Ti se sustavi nisu izgrađivali u doba obilja, već nakon završetka drugog svjetskog rata, kada financijska situacija nije bila najbolja. Dakle, vrijedi upravo suprotno. To su zemlje koje su postale stabilne i bogate barem djelomice zbog toga što su poštivale pravo na zdravlje i promicale ga. Isto vrijedi i danas. Velike broj zemalja, širom svijeta, od Ruanda do Tajlanda i Perua, koje su u proteklih nekoliko godina donijele odabir da ulože u pravo na zdravlje i ostvare napredak. Dame i gospodo, želim izreći ovdje tri zahtjeva kao prvo, svi se slažemo da je zdravlje pravo. Ja vas pozivam da se borite za poštivanje tog prava. Ovdje u EU. U EU e imate najnaprednije sustave, ali još uvijek postoje pitanja pravedne raspodjele po nekim zemljama a isto tako treba se svuda truditi da nitko ne bude izostavljen. Ja sam razgovarao sa vašom predsjednicom danas i ona mi je rekla da je upravo ta pravedna raspodjela područje u kojemu bi se EU mogla poboljšati. Kao drugo, molim vas da nastavite zagovarati pravo na zdravlje na međunarodnoj razini. Kako bismo postigli svoje ciljeve, trebamo vodstvo EU-a u političkom smislu, ali i u financijskom smislu ulaganja u zdravlje. To je nešto čime ćemo produžiti ljudske živote i spasiti živote, ali osim toga učiniti i mnogo više spriječiti siromaštvo, postaviti temelje za održiv razvoj i izgraditi zdraviji, pravičniji i bolji svijet koji nam je svima želja. Na posljedku molim vas da podržite globalni akcijski plan za zdrav život i blagostanje. Želimo da nam date povratnu informaciju o tome na koji način na međunarodnoj razini postići održive ciljeve razvoja, kako izbjeći preklapanja i poboljšati inovacije. Trebamo vaše ideje. Hvala vam još jednom na tome što ste mi dali mogućnost da vam se danas obratim, a hvala i na tome što ste se odlučili zaštititi i promicati pravo na zdravlje. Mi obilježavamo 70. rođendan SZO-a i Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. No moramo imati u vidu da pravo na zdravlje nije samo po sebi razumljivo, niti ostvarivo. Nova politička e, elita treba preuzeti vodstvo i sada. Hvala. Hvala vama. Puno vam hvala na ovim inspirativnim riječima. Sada molim zastupnike i zastupnice da postave pitanja. Gospođa Groštat. Prije svega, glavni direktoru, htjela bih vam zahvaliti što ste došli kako biste nam prenijeli e, vrlo važne poruke, jer e, svjetska zdravstvena organizacija je poput e, Europske unije ima za cilj osigurati jednak pristup zdravlju za sve. To je jedno ljudskih prava, o tome ste govorili. U prevelikom dijelu svijeta situacija je izrazito zabrinjavajuća. Pravo na zdravlje je puno e, dalj, daleko od toga da je to stvarnost e, svih. Naravno, medicina jako napredu, ali istovremeno sve više hitnih e, situacija. Epidemije, nove epidemije izbijaju, zatim rezistencija na antibiotike je opasna za sve, a isto tako je to i tu i puno problema i poteškoća. Kao što ste, vi ste spomenuli e, primarnu zdravstvenu zaštitu, to je nešto što je jako važno, pogotovo za majke i djecu, koje su vrlo često u obitelji svedene zapravo na siromaštvo. Posebno me dirnulo, dirnuo dio gdje ste govorili o radu svih zaposlenika e, Svjetske zdravstvene organizacije, dakle o njihovom doprinosu e, ostatku svijeta. Doista čestitam vam, bravo svima. Svi smo shvatili koliko su oni posvećeni radu u e, svjetske zdravstvene organizacije. Europska unija i njezine države članice kolektivno su e, glavni donatori e, humanitarne pomoći u svijetu. Samim time imamo e, posebnu odgovornost u tom području i naravno tjedan ljudskih prava je prigoda da se toga podsjetimo. Mi smo unutar Europske unije, međutim i unutar Europske unije postoje situacije koje nas zabrinjavaju. Situacija od zemlje do zemlje je dosta različita, što je e, pokazalo posljednje e, izvješće o zdravlju u Europi. Ono što nas brine je nejednakost pristupu zdravstvenoj skrbi koja šokira i zabrinjava. E, dakle, nejednakost, strukturna nejednakost E, socijalna davanja su ono što izaziva probleme. Dakle, tu su i problemi vezani uz e, pušenje, ali zatim su i tu problemi teritorijalne prirode. Htjela bih se osvrnuti na jednu konkretnu temu. Čini se da vaše e, izvješće o zdravlju u Europi ne daje ne osigurava sve dimenzije vezane uz okolišne kriterije. Istovremeno je jasno da okolišni uvjeti su u izravnoj vezi sa ljudskim zdravljem. Prije svega mislim na zagađenje zraka, to je nešto što doista predstavlja rizik za javno zdravlje. Isto tako sam vidjela da jedna belgijska znanstvenica je e, izmislila tehniku da se vizualiziraju e, Um, stanice uh, pluća i uh, urina i iskoristila je to uh, da se vidi stanje djece koja žive blizu velikih prometnica i vizualizacija tih malih čestica u urinu u plućima je omogućila da se vidi da je njihova razina kod takve djece dosta visoka. Zatim je to i zagađivanje tla sve to predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje. E, Svjetska zdravstvena organizacija uzima sve to u zdravlje, no postoje li e, precizni indikatori da se e, da se izmjeri učinak tih okolišnih kriterija na javno zdravlje. S druge strane, pretilost se danas jasno prepoznaje i u vašemu izvješću kao rizik za trajanje života naših građana. Držite li vi da je pretilost kronična bolest? Meni se čini da se to može smatrati kroničnom bolesti. E, koje su u tom slučaju preporuke za borbu protiv te epidemije? I na posljedku, e, govorili ste o cijepljenju. Naravno, pokrivenost cijepivom je naravno procijepljenost jako važna, ali pogotovo kad je riječ o dojenčadi, e, situacija je zabrinjavajuća. Zanima me što vaša organizacija čini kako bi se borila protiv nepovjerenja odnosno otpora cijepljenju. To je nešto što je ozbiljno što Svjetska zdravstvena organizacija čini kako bi olakšala pristup cijepljenju u zemljama gdje to još nije riješeno. Hvala. Thank you very much, Madame for your Puno hvala na komentaru. Hoćemo li prvo sva pitanja pa odgovor ili kako god želite. Gospođa Borzan. E, e, I prvo, najprije bih htjela pozdraviti gospodina glavnog tajnika. Hvala vam što ste danas s nama u parlamentu i složit ću se s našom predsjednicom odbora da je vaš govor bio vrlo inspirativan. E, ja, nažalost, neću moći pričekati vaš odgovor jer, e, na pitanje koje ću vam postaviti jer svake godine u Europskom parlamentu mi e, obilježavamo veliku tragediju koja se dogodila u mojoj zemlji prije 27 godina u vrijeme Domovinskog rata u gradu Vukovaru, tako da imamo komemoraciju koja upravo počinje, ali moji suradnici koji su ovdje prisutni će mi prenijeti ono što ćete vi odgovoriti a radi se o cijeni lijekova. Naime, prevelika cijena lijekova je u mnogim zemljama sve veći problem e, i e, problem Europske unije i jedan od glavnih faktora koji e, ugrožava održivost nacionalnih zdravstvenih sustava. Ironično je da je prije krize Europska unija o tom problemu često raspravljala u kontekstu međunarodnog razvoja kao problemu siromašnih zemalja i zemalja trećega svijeta ja dolazim iz zdravstvenog sustava i samim tim mi je jasno da i najskuplji lijek e, može biti jeftin kada prvenstveno govorimo o ljudskom životu ali i kada usporedimo e, višegodišnje troškove bolovanja hospitalizacije rehabilitacije izgubljenih radnih sati e, pokazuje se da sadašnji sustav je dugoročno neodrživ i zato europska unija u skladu sa svojim ovlastima mora povući određene poteze. E, osnovni preduvjet za to je veća transparentnost e, u mnogim segmentima djelovanja e, farmaceutske industrije i zdravstvenih sustava. U zadnjih dvadesetak godina cijene novih lijekova u mnogim slučajevima su porasle u tolikoj mjeri da građani ih si ne mogu priuštiti i da ugrožavaju održivost nacionalnih sustava zdravstvene zaštite. Radi se o problemu koji će se zasigurno dodatno pogoršavati sa starenjem e, stanovništva i porastom kancerogenih bolesti u budućnosti. Stoga me zanima e, vaše mišljenje o trenutnom sustavu patentnih prava na tržištu lijekova. E, postoji li način da se uspori ubrzani rast cijena inovativnih lijekova, a da se pri tome ne obeshrabruje ulaganje farmaceuta u istraživanja i razvoj? Hvala. Hvala vama. Možda želite odmah odgovoriti na ova dva pitanja, a onda ćemo dalje. Hvala, puno hvala. Radi se o vrlo, vrlo važnim temama. Najprije o prvom pitanju. Mi imamo isto stajalište kao i e, kolega koji je govorio. Zdravlje jest ljudsko pravo i samo po sebi je cilj. Zato je ugrađeno prije 70 godina u Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Problem je međutim to što je izostala provedba na političkoj razini i politička predanost. Kao što ste s pravom rekli, jedan od izazova s kojima se suočava EU, iako je u njoj stanje bolje nego na drugim e, kontinentima, pitanje pravedne raspodjele i dostupnosti jest e, problematično i mora biti riješeno. Zato sam o tome govorio u svome izlaganju, a to je i dijelom izvješća o kojem sam govorio. Poručujemo uvijek manje više istu stvar. Govorili ste konkretno i o onečišćenju zraka. EZO je održao prvu konferenciju o onečišćenju zraka u listopadu ove godine. Zagađenje zraka obično se smatra pitanjem zaštite okoliša, a ne razmišlja se o učinku po djece i odraslih. Kao što znate, to posebno pogađa djecu. Mnoga djeca danas pate od astme. Kada su izložena visokom zagađenju zraka, to im može čak utjecati i na razvoj mozga. To je nešto što potkrepljuju zdravstvena, znanstvena istraživanja. Ne samo to. Zagađenje zraka uzrokuje i rak i krvožilne bolesti. Zagađenje zraka je loše za zdravlje ljudi. To bi trebali znati svi. U velikom broju zemalja sve što smatramo smećem završava prije ili kasnije u zraku i zbog toga zagađujemo ne samo vode i tlo, već i zrak. Možda to ne vidimo, ali to je tako Imamo i neke simulacije i studije koje pokazuju razinu onečišćenja zraka po gradovima. I možemo reći da je u velikom broju gradova to sada već na vrlo opasnoj razini. SZO je postavio standarde za kakvoću zraka a u mnogim gradovima je kakvoća zraka vrlo narušena. Zbog toga treba naglašavati to pitanje i skretati pozornost na tu temu. To SZO i čini. Mi smo tijekom razgovora sa predstavnicima komisije i danas govorili o tome da bi trebalo sastaviti konvenciju o kakvoći zraka. Baš kao što smo radili na konvenciji o duhanskim proizvodima. Pitanje je do kada ćemo tolerirati toliku razinu negativnog utjecaja po ljudsko zdravlje. Dakle, postoje određene preporuke koje smo osmislili tijekom konferencije, a i o kojima smo razgovarali s predstavnicima komisije. Voljeli bismo da vi budete naš glas, jer vaš je glas onaj koji ima značaj i može pozvati na obvezujuću konvenciju o kakvoći zraka kako bismo pomogli svim stanovnicima zemlje da udišu čisti zrak. Čista voda i čisti zrak trebaju biti ljudsko pravo. Udisanje zraka ne smije predstavljati opasnost. To je najvažniji aspekt ljudskog života. To nam je svima poznato. Što se tiče onečišćenja vode, i drugih aspekata. Treba samo reći da moramo uživati čisto okruženje sa manje kemikalija i onečišćujućih tvari. Što se tiče pretilosti, nju se ne smatra kroničnom bolešću, već rizičnim faktorom koji dovodi do kroničnih oboljenja. Dakle, pretilost jest rizični faktor kao takvu ju tumačimo i ja sam posvjedočio po velikom broju zemalja da imamo velik broj ljudi koji su pušači, posebno muškarci, a i koji su pretili. Ta kombinacija je vrlo opasna i uzrokuje preranu smrt. Dodajte na to i alkohol i stvar je još gora manjak kretanja, alkohol, pušenje, pogrešna prehrana zajedno predstavljaju rizične čimbenike koji vode do velike učestalosti nezaraznih bolesti. Faktori rizika su upravo ovi koje sam naveo a postoje i drugi faktori rizika poput e, onečišćenja zraka koje ubija 7 milijuna ljudi svake godine i time uvelike doprinosi smrtnosti ljudi iz godine u godinu. To je dakle pretilost je dakle rizični čimbenik. Mi na tome radimo u SEO-u, imamo posebno povjerenstvo i želimo dići svoje djelovanje na najvišu razinu kako bi se i na globalnoj razini pretilost smatralo vrlo važnim rizikom i izazovom pred kojim se nalazi cijeli svijet. Sve zemlje svuda. A sada nešto o cijepljenju. Otpor prema cijepljenju je nešto čemu svjedočimo i u Europi. Od siječnja do rujna 2018. godine imali smo više od 60.000 slučajeva ospica u Europi i to je zaista neprihvatljivo posebno zbog toga što postoje cijepiva i mogu se spriječiti smrtni slučajevima. Zašto bi netko onda riskirao život djeteta? Govorim ovdje o zemljama članicama EU-a. O čemu se ovdje radi? Uz pomoć cijepiva smo iskorijenili e, boginje. Gotovo pa ćemo iskorijeniti dječju paralizu Globalno smo produžili očekivani životni vijek upravo zbog cjepiva. Djeca odrastaju i postaju odrasle osobe upravo zahvaljujući cjepivima. Čak u DRC-u suzbijamo ebolu zbog cjepiva. Cijepili smo više od 32.000 ljudi i imamo sada samo 360 oboljelih. Da nije bilo cijepljena, od 32 tisuće ljudi koji su cijepljeni, velik broj njih, konzervativno govoreći, jedna trećina njih bi dobila ebolu. Dakle, mogli smo imati desetke tisuća oboljelih. Moć cijepljenja je nešto što se ne može poricati. Međutim, kada netko koristi društvene medije da bi širio dezinformacije u jednom kutku svijeta, to se širi posvuda i potkopava pozitivne aspekte cijepiva. I mislim da trebate podići svoj glas i reći dosta je bilo. Cijepiva funkcioniraju, pomažu našoj djeci, pomagala su im već desetljećima a činit će to i u budućnosti. Prema tome, otpor prema cijepljenju predstavlja opasnost. To je opasnost jer nas vraća tamo odakle smo krenuli. To je opasno. Rekli ste nešto i o antimikrobnoj rezistenciji. Protiv toga se možemo boriti i putem cijepiva, jer ako spriječite nešto cijepivom, onda ne morate to isto liječiti sa antibioticima, jer do bolesti uopće nije niti došlo. Dakle, to nam može biti od pomoći i u tom smislu. Cijepiva funkcioniraju, treba vam vaš glas. Krenimo od Europe gdje postoji visoka razina otpora i velik broj dezinformacija po društvenim medijima koje građani prihvaćaju kao istinu, a u potpunosti su pogrešne. Što se tiče cijena lijekova, pristup pristupačnom liječenju je nešto što je sastavnim dijelom univerzalne zdravstvene skrbi. Ne možemo imati univerzalnu zdravstvenu skrb ako nemamo pristup kvalitetnim i cjenovno pristupačnim lijekovima. Panel sastavljen od glavnog tajnika i e, ostalih aktera to zahtjeva. Mi želimo da preporuka bude provedena. To pokriva i temu E, patenata i prava intelektualnog vlasništva, što naravno da ne bi trebalo biti na uštrb inovacija. Inovacije treba poticati. Ne smijemo e, ubiti privatni sektor, već nekako postići ravnotežu. Trebali bismo na pravilan način ostvariti tu ravnotežu i riješiti pitanje pristupačnosti lijekova. Pristup lijekovima je sastavni dio univerzalnog zdravstvenog e, sustava. Hvala. Hvala. Imamo još pitanja. Gospodin Pijeka. Hvala. Govorit ću poljskim jezikom. E, hvala direktore što ste došli u Europski parlament. Nema sumnje 70. obljetnica Svjetske zdravstvene organizacije izvrsna je prigoda da zahvalimo toj organizaciji jer je ona ključ globalnog zdravlja. Naravno, pravo na zdravlje uključuje različite aspekte. E, do, e, dobivanje adekvatne skrbi, pristupačnost i tako dalje. To nije jedino primjerice pristup e, sigurnoj pitkoj vodi, e, sanitarni uvjeti, zdravi uvjeti rada, pristup zdravom okolišu i ono što je isto tako jako važno je pristup osoba informacijama i mm, spoznajama vezanima uz zdravlje. Pola Londa dakle važne osobe za javnom zdravlju drže da, su, da je prevencija zapravo temelj javnog zdravlja. Liječenje i terapija su jedan važan dio, ali ne jedini. E, u Europi se zdravlje tretira kao ljudsko prave, pravo praktički u svim državama članicama e, ustavi sadrže pravo na zdravlje i vlade i državni aparat moraju osigurati E, adekvatan pristup zdravstvenoj skrbi i naravno drugim aspektima promicanja zdravlja. Da li se i Svjetska zdravstvena organizacija pokušava baviti time? Postoji niz dokumenata koji se ne primjenjuju u određenim zemljama i treba izvršiti pritisak na zdravstvene vlasti u pojedinim zemljama da to čine. Jer kao što ste rekli, to je ključ stvaranja Mm, zdravog životnog stila i to je dobro za građane. E, Europska unija pruža razvojnu pomoć za brojne zemlje. Ima ogroman potencijal i taj potencijal nalazi se u različitim agencijama. Agencijama za lijekove, za agencije za sprečavanje zaraznih bolesti i tako dalje. Mislim da Svjetska zdravstvena organizacija i nadalje vodi vrlo blizak dijalog e, s tim e, tijelima Europske unije. Nemam dovoljno, nisam imao dovoljno vremena da pročitam globalni akcijski plan e, koji se odnosi na zdravlje za sve, ali mislim da je to Eh, vrlo vrijedan dokument i mislim da je Europski parlament i moj klub će sasvim sigurno pružiti eh, potporu postulatima iz tog akcijskog plana. sad nekoliko eh, konkretnih pitanja, što možda nije u božičnom duhu, malo su teška pitanja. Zanima me, zanimaju me neke stvari koje su jako važne. Da li vaša organizacija ima globalni plan vezan uz adekvatnu pripremu i pristup medicinskim ljudskim resursima. Naime, sada imamo deficit zdravstvenih djelatnika ne samo u Africi, Latinskoj Americi i Aziji, već u Europi. E, isto tako obrazovanje za, za medicinsko osoblje je teško e, steći. Zanima me kako je stanje globalno. Još jedno pitanje je osjetljivije. E, odnose se na palijativnu skrb. E, to je nešto čega se mnogi često srame, ali to je nešto e, što bi nam trebalo biti osigurano. No međutim, to ne osigurava nužno dostojanstvenu e, smrt jer često je takva skrb e, nešto čim se teško nositi i smatra se sramotnim e, da li vi razmirate, razvijate različite algoritme vezane uz palijativnu zdravstvenu skrb. Isto tako spomenuli ste reformu same zdravstvene organizacije. I da zaključim sa zadnjim pitanjem jedan od elemenata te reforme trebao bi biti e, transparentnost, a to je nešto što se ponavlja u svakoj raspravi, u svakoj temi ovdje u Europi. Ali kad je riječ o proračunu e, Svjetske zdravstvene organizacije, on iznosi, e, koliko znam, 3 milijarde američkih dolara. I kad ocjenjujemo situaciju, Dakle, ja sam čuo da taj proračun nije raspodijeljen na transparentan način. Možete li nam nešto više reći o tome? Dakle, koji su to algoritmi, odnosno načela u podlozi e, e, trošenja e, proračuna vaše organizacije u pogledu promicanja javnog zdravlja i tako dalje. Dakle, Mm, govorimo o, određen, određenim vijestima iz e, Meksika gdje odluke vezane uz utvrđivanje pojedinih iznosa su dovedene u pitanje. Dakle, pit, načelo transparentnosti zapravo nije ispoštovano. Ali sveukupno gledajući, htio bih vam doista e, čestitati i e, podržavam sve što se nalazi u globalnom akcijskom planu i nadam se e, da će se time postići da e, život europskih građana bude dostojanstven i dobar. Hvala, gospođa Meissner. Hvala. Gospodine glavni direktore, vi ste u Europskom parlamentu, ja ću tu nadodati još jedan jezik, e, njemački. Tu ime liberalne frakcije ja sam tu, drago mi je da ste i vi tu, šteta što nema više delegata, člana klubova razno raznih, međutim u svakom slučaju dobro je da su tu ovi koji jesu. Ja ću se nadovesti na ovo što su rekli moji prethodnici. Akcijski plan je odličan, drago nam je da ste nam to predstavili i mi ćemo vas podržati u daljem širenju i elaboraciji tog plana. A sad par pitanja s moje strane. Pokušat ću kratko jer smo čuli već mnogo pitanja. Kao prvo ova platforma pravo na zdravlje. Ima li tu bilo kakve financijske e, potpore u smislu sponzora? I ukoliko ima, kakav vam je proračun? Što znači, kako ćete raspodijeliti ta sredstva? Što ćete učiniti? Druga stvar, dakle, određene bolesti e, smo, kojima smo već uspjeli ovladiti ovom platformom, međutim ima još i drugih, dakle, mentalne bolesti. E, bavit, bav, hoćete, li, hoćete akcent staviti dakle, na te staračke bolesti ili pak na nešto drugo? Druga stvar, dakle, e, što je sa HIV-om? Dakle, s jedne strane, kod nas u Europskoj uniji, dakle, imamo dobra sredstva, isto tako imamo znanstvena istraživanja. Stvar se stavlja pod kontrolu Međutim, i dalje se ljudi e, zaražuju tim virusom. Što vi činite po tom pitanju i koje su mogućnosti primjerice u Africi? I posljednje pitanje opet se tiče Afrike kao e, svjetska zdravstvena organizacija, koje su on, dakle, mislim, tamo na raspolaganju mogućnosti, dakle, za daljnje širenje boljih zdravstvenih infrastruktura? Što znači konkretno u kontekstu Afrike pravo na zdravlje iz vaše perspektive? Eto, to bi bilo moja pitanja. Hvala. Hvala, gospodin Peterle. Hvala. Hvala na ohrabrujućim riječima i hvala što ste nam predstavili globalni akcijski plan. Ja govorim i kao predsjednik onih koji se bore protiv raka u ovom domu i moram i unatoč napretku medicine zdravlje izloženo brojnim rizicima i čini se da je zdravlje veliki izazov ne samo u Europskoj uniji. Neću spomenuti uopće pokazatelje u tom smislu. U Europskoj zdravstvenoj strategiji definirali smo načelo zdravlje za sve i to u okviru svih politika. Govorili ste o nejednakostima odnosno razlikama, mislim da zbog brzorastućih troškova, odnosno cijena lijekova i terapija, e, bit će teško osigurati implementaciju tog načela za sve pacijente. Definitivno pozdravljam globalni akcijski plan koji ste predstavili i za mene je ključna riječ e, accelerate, ubrzavanje. Mislim da e, nisu potrebne inovacije u velikom broju područja jer mi imamo znanje koje možemo iskoristiti i znamo dovoljno da bismo učinili više ili brže. Htio bih spomenuti ono što se dogodilo jučer u drugom odboru, odboru za razvoj, gdje je David Beasley E, izvršni direktor e, svjetskog programa za hranu je govorio o iskustvima u Sahelu gdje je taj program koristio vrlo staru metodu, metodu staru nekoliko stoljeća. Oni su sadili drveće u Sahelu kako bi ga ozelenili, pokušali su spriječiti širenje Sahare, mi smo svi svjesni posljedica širenja Sahare i metoda se, se znak e, je poznata kao metoda polumjeseca. To vam je vjerojatno poznato budući da ste iz Etiopije. I e, mi možemo puno toga napraviti putem jednostavne metode, a postoje i druga područja gdje možemo djelovati kao što ste rekli na koherentniji i integriraniji način. Ja se s time samo mogu složiti. Također bi na kraju htio spomenuti da mi je drago zbog stava Svjetske zdravstvene organizacije o tradicionalnoj medicini. O tome se povremeno razgovaraju e, u ovom domu. Kao bivši pacijent htio bih reći da pacijenti e, prepoznaju samo jedan lijek, a to je onaj koji liječi. Stoga je naj, ja mislim da je potrebno kombinirati e, najbolje iz tradicionalne i moderne medicine i treba izbjegavati ideološke rasprave o tome koji od to dvoje e, bolje. I mislim da će pacijenti širom svijeta biti e, sretni zbog ne ideološkog pristupa zdravlju. Načelo djelotvornosti bi zapravo u tom slučaju bi igralo važniju ulogu u budućnosti. Hvala. Evo, izvolite, doktore Tedros. Hvala, puno vam hvala. Ovo su vrlo važne teme. Kad je riječ o e, onome što definira zdravlje, ja se slažem s e, zastupnikom Pijekom da se trebamo usredotočiti na uzroke problema ako se pobremo za zrak koji udišemo, vodu koju pijemo, hranu koju jedemo i okoliš u kojem živimo, mislim da bi većina problema zapravo bila riješena jer proizlazi iz rizičnih faktora iz tih područja. Tako da da, rješavanje uzroka je ključno. Kad je riječ o našoj organizaciji, mi smo razradili strateški plan u skladu sa ciljevima održivog razvoja. Imamo tri prioriteta. E, univerzalna pokrivetnost, pripremljenost za hitne situacije i treće zdravlje, zdrave populacije. A e, time su obuhvaćeni faktori koji utječu na ljudsko zdravlje, uključujući i okolišne faktore. Treba ljudima pomoći da ostanu zdravi. Dakle, dok su zdravi, dok se ne razbole. Hospitalizacija je zapravo e, poraz. To znači da je šteta već počinjena. Pa što onda ne bismo prevenirali, spriječili pojavu bolesti? I to možemo učiniti ako se pozabavimo e, uzrocima problema. I mi na taj način radimo. I jedan E, i jedan od važnih elemenata je zdrava populacija. Znači želimo održati zdravlje populacije kao i dobrobit. Svjetska zdravstvena organizacija nije netko ko liječi nakon što se netko e, razbolio. To mi ne radimo na taj način, mi radimo na prevenciji. Kad je riječ o globalnom planu i kad je riječ o ljudskim resursima, u pravu ste kad kažete da nedostaje zdravstvenih radnika. Imamo deficit u iznosu od 18 milijuna, to je puno. I mi osmišljavamo različite nove načine kako bi se riješio taj jaz. Inovativne ideje se predlažu i one će biti dio globalne strategije koju ćemo osmisliti i mi ćemo s državama članicama riješiti problem nedostatka od 18 milijuna zdravstvenih radnika. Ali e, ohrabruju me brojne inovativne ideje koje su u tom smislu predložene. Kad riječ o palijativnoj skrbi, mi imamo pristup koji je vezan uz tijek života. Znači cijeli tijek života, životni ciklus. Što znači da možete promisliti zdravlje, sprečavati E, bolesti, liječiti i osigurati i rehabilitaciju i na posljedku dolazi palijativna skrb koju ste spomenuli. Dakle, kad govorimo o zdravstvenim uslugama, trebamo obuhvatiti sve ove elemente, odnosno ove korake. I stoga se držimo tog pristupa koji obuhvaća cijeli životni e, vijek i i zapravo se slažemo sa stajalištem koje ste vi izrekli. Kad je reč o resursima, proračun naše organizacije iznosi 2,4 milijarde godišnje ili otprilike 4,5 milijarde za dvogodišnje razdoblje. Dakle, 4,5 milijarde u dvije godine nije puno. E, u nekim e, bogatim zemljama to je proračun jedne bolnice. Dakle, to su resurse radi se o resursima koji nisu veliki. Iako naravno zahvaljujemo svima koji nas podupiru na velikodušnosti. I drugo, neovisno o iznosu koji nam je na raspolaganju, on se mora iskoristiti mudro i djelotvorno. I mi dajemo sve od sebe da e, ta sredstva koristimo na prioritete i to one prioritete koje osiguravaju bolje ishode za ljudsko zdravlje. I nastavit ćemo raditi na taj način. I još jedna stvar s kojom počinjemo, dakle imamo sustav e, unutarnjeg e, ocjenjivanja, ali ćemo početi i sa vanjskim ocjenjivanjem. Kombinacija ta, tih dviju evaluacija će nam pomoći da postignemo veći napredak u ostvarivanju ciljeva, ali da optimiziramo korištenje naših resursa. To će nam pomoći da uočimo ono što ne vidimo, jer ponekad niste svjesni da neke stvari ne vidite. Tako da ćemo to raditi i sve slabosti koje utvrdimo otvoreni smo za njihovo rješavanje. Kad je riječ o mentalnom zdravlju, E, to obuhvaća i demenciju. Kad je riječ o nezaraznim bolestima, obično smo se usredotočili na rak, diabetes, e, kronične bolesti. To su dakle bili glavni prioriteti. Ali sada dodajemo i duševno zdravlje. Tako da imamo e, srčane bolesti, rak, bolesti pluća, dijabetes i duševno zdravlje. Dakle, to su glavni prioriteti. Kad govorimo o duševnom zdravlju, jedan od problema u velikom broju zemalja je to što usluge nisu um, ujednačene, odnosno ne pružaju se na isti način. One se pružaju isključivo u institucijama, odnosno u bolnicama. Što znači da se takve osobe doživljava i tretira kao kriminalca. To je opasno. Duševne bolesti su poput ostalih bolesti. Neke boli želudac, a neki mogu imati određene duševne smetnje. To je poput svake druge bolesti i e, ljudi e, se trebaju postaviti prema njima na taj način. Ali ponekad sami roditelji vlastitu djecu doživljavaju i tretiraju kao kriminalce i stigma kreće od same obitelji. Problem s duševnim bolestima je stigma unutar zdravstvenog e, sustava, ali i unutar same obitelji i društva. S time se trebamo riješiti. Rješenje je da se e, podigne razina osvištenosti i da se to prepozna kao jedan od zdravstvenih problema, a isto tako E, trebamo se pobrinuti da prije svega sustav primarne zdravstvene skrbi tretira e, takve bolesti e, kao i svaku drugu bolest i nikoga ne smije se tretirati kao kriminalca. Dakle, to su stajališta koja promičemo trenutno, a demencija je dio toga. Proširenost te bolesti je velika osobe koje su dementne, poput i osoba s drugim duševnim bolestima su stigmatizirane čak i unutar e, kruga svoje obitelji. To je ozbiljan problem. Kad govorimo o duševnom zdravlju, e, to obuhvaća i ovo. To je veliki problem i mi se time bavimo i neke zemlje su, pokazuju značajno liderstvo u tom smislu, uključujući i neke europske zemlje, uključujući i glavnog tajnika koji je jako predan rješavanju tog e, problema i mi ćemo doista vrlo snažno raditi na tome i bit će nam potrebna vaša potpora kako bismo stvorili jedan zamah i pomoći, kako bismo pomogli sensibilizaciju o tom problemu, jer je to tihi ubojica dosta često zanemaren i zahtjeva našu pažnju. Kad riječ o hiv -u, financiranje u tom smislu je dobro, iako je sada u padu. Kad je riječ o HIV-u, postignut je uspjeh. Kad pogledate e, ukupno stanje, e, znači ono se popravlja, sve manje slučajeva. mortalitet vezan uz HIV e, i AIDS je bio jako visok. Pogotovo u malim mjestima. Svi se poznaju i tu možete vidjeti probleme. Dakle, mnoge obitelji su izgubile nadu. A kada se to dogodi, onda to utječe na cijelu e, naciju, zato što je obitelj stup e, nacije, odnosno zajednice. I onda smo dosta radili na prevenciji i na liječenju Ehm, i dalje postoji ehm, jedan jaz, međutim e, svejedno dana je nada obiteljima. Tako da je situacija bitno drugačija nego što je bila. I to je jedna od dobrih praksi u smislu globalne solidarnosti u borbi protiv velikih e, bolesti koje pogađaju velik broj zemalja. Stoga trebamo nastaviti tim putem. Kad je riječ o HIV-u, to više nije epidemija i trebamo osigurati puni pristup, ali raditi dodatno na prevenciji. U nekim zemljama e, vidimo da dolazi do povećanja broja takvih slučajeva, iako globalno se bilježi pad, ali moramo imati jedan ciljevi pristup kako bismo riješili te probleme. Kad je riječ o genitalnom sakačenju, to je zdravstveni problem, ali istovremeno i problem ljudskih prava, kao što ste rekli. E, infekcije se prenose zbog e, zapravo e, same loše prakse i to je nešto što zapravo utječe na cjelokupni život djevo, djevojke Isto tako, djevojke mogu umrijeti zbog infekcije tijekom postupka genitalnog sakačenja. Dakle, sve štete koje su time nanesene moraju prestati. Kad je riječ o tradicionalnoj medicini, aha, kad je riječ o Sahelu i kad se radi o polumjesecu, imam izravno osobno iskustvo s time. Ja sam čak i sudjelovao u u unapređivanju ekološkog stanja određenih dijelova Etiopije i ja sam koristio polumjesec i kada se vegetacija vratila i kada se razina površinskih voda povećala, povisila, odnosno podzemnih e, voda poboljšala, e, onda je započelo se i s navodnjavanjem a samim time se i produktivnost poljoprivrednika povećala. Znači, unapređivanje i u okolišu i u prihodima poljoprivrednika. Dakle, to je tehnologija koja je poznata niz godina, ali je primjenjiva i sada, još i djelotvornije. I što je potrebno? Nije tu potrebno puno novca. Ako poljoprivrednici vjeruju, onda se samo radi o radu. I to je nešto vrijedi milijune e, dolara. Ako su spremni raditi, onda se to može postići. I to je zapravo jedna uspješna priča. I ima puno različitih tehnologija, ideja i praksi koje se mogu i sada primijeniti u velikom broju situacija, uključujući i u sektoru zdravstva. Ali kad je riječ o tom sektoru, osim postojećih praksi i e, uz ono što se koristi sada, mislim da ulaganje u digitalne tehnologije je jako bitno. E, zato što će budućnost biti obilježena digitalnim zdravstvom. I mi želimo, mi u WHO želimo biti predvodnici, želimo doista razumjeti digitalno zdravstvo i predvidjeti utjecaj digitalnog zdravstva u budućnosti i iskoristiti ga tako da bude e, na korist čovječanstvu. Jer to će imati e, ogroman utjecaj na zdravlje budućnosti. Kad je riječ o tradicionalnoj medicini, ja se u potpunosti slažem, e, tu se ne radi o odluci ili ili. Trebamo koristiti ono što funkcionira. Bilo u tradicionalno, bilo u modernoj medicini i mi to i radimo u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Trebamo koristiti sve resurse e, spoznaje i tehnologije koje poznajemo. Evo, dakle, to su pitanja koja su postavljena, doista važna pitanja. Jako mi je drago kad vidim koliko ste angažirani oko ovih pitanja. Hvala vam još jednom e, što ste mi pružili ovu prigodu. Hvala lijepo. Hvala još jednom, gospodine Tedros. Dragi kolege, zajedno ćemo potpisati zajedničku izjavu e, kojom Europski parlament izražava svoju podršku i naravno priznanje koje odaje radu svjetske zdravstvene organizacije u promicanju globalnog plana za zdravi život. Dakle, molimo tajništvo da pripomogne u tehničkom smislu. Dragi kolege, naravno, zatvaramo sastanak čaša šampanjca.